Etiopija. Najprije ću dati riječ kolegama koji su izvjestitelji. Gospodin Sebastian najprije ima riječ. Hvala. Gospodine predsjedavajući, prije svega bih htio reći da bismo trebali biti zadovoljni što smo postigli konsenzus oko ovog prijedloga rezolucije. Ovo je jedna dugačka rezolucija i vrlo kompleksna. To je neizbježno kada je riječ o Etiopiji. Ovdje želimo nešto reći o represiji etiopijske vlade u odnosu na mirne prosvjednike i poljoprivrednike. Oni su prosvjedovali zato što je granica pokušavala promijeniti administrativne granice glavnog grada Adisa bebe što bi imalo značajne posljedice na njihov život. Ti mirni prosvjedi su se našli pod e, represijom. Više od 140 ljudi je smrtno stradalo u tome i to je ono što nas eh, je navelo da organiziramo ovu raspravu danas. Međutim, isto tako bismo htjeli nešto reći o općem kontekstu situacije u Etiopiji. Etiopija je država u kojoj demokratski procesi nisu uspjeli. To je na neki način eh, otela jednost jedna stranka, tu se vrši represija nad e, nekim etničkim skupinama i tu postoji velik broj e, izbjeglica, izbjeglica i prognanika, neki od njih odlaze u Europu, no vlada isto tako provodi e, antiterorističko zakonodavstvo protiv građana, također se vrši progon nad nevladinim udrugama i neki e, europski državljani su također u zatvoru. Da, ova zemlja ima vodeću ulogu u regiju, u regiji Međutim, to nije izgovor. Europska unija se mora pobrinuti da se sve odredbe o zaštiti ljudskih prava iz etiopijske, etiopijskog ustava poštuju. Etiopija je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu. Oni koji su posjetili Etiopiju mogli su vidjeti kako je tamo e, siromaštvo. Evropska unija je jedan od glavnih donatora u toj zemlji i moramo se pobrinuti da etiopijska vlada poštuje preuzete obveze u području ljudskih prava. Hvala. E, sada kolegica Adinolfi. Hvala. Sloboda izražavanja temeljno ljudsko pravo koje treba uživati zaštitu E, ono je zaštićeno i sporazumom iz Kotonua i Afričkom poveljom. E, pravo, e, prava koja su propisana deklaracijom ljudskim pravom moraju se poštivati ako želimo imati stvarnu demokraciju. Potreban je politički dijalog koji će biti transparentan i inkluzivan i uključiti sve donositelje političkih odluka kao i civilno društvo i javnost. Trebamo se pobrinuti da Europska unija omogući afričkim zemljama da se same oslobode nasljeđa kolonijalizma, a da pritom ne upadnu u zamku neokolonijalizma, gdje se potpisuju sporazumi o slobodnoj trgovini koji su pravi primjer toga. Demesmaker. Etničke skupine poput Romija i Amharaca i zapravo imaju vrlo nezgodno situaciju jer protiv njih se provodi organizirano nasilje. Dakle, Eko zemlja, jedan od, jedna od boljih, tako da reći, učenika u razredu Afrike, ljudska situacija, situacija ljudskih prava nije ružičasta. Vlada ne tolerira bilo kakvo nevisno novinarstvo i Radi se o svojevrsnom poluotvorenom zatvoru za, za opozicijske vođe. Reforme se sve provode bez uzimanja u obzir utjecaja na okoliš, bez utjecaja na stanovništvo i pokušaj širenja glavnog grada na području Romija dovelo je do mirnog prosvjeta koji je ugušen sa 140 mrtvih. Došlo je do snažnog pritiska i od ovog plana se odustalo, no situacija je i dalje loša, osim ako se ne ostavi određenog prostora za političku slobodu. Ukoliko Etiopija želi nastaviti sa svojim napretkom, mora nešto promijeniti. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Besera Bastirećeja. predsjedatelj se ispričava, zastupnik Pospišil. Zahvaljujem predsjedatelju. U ime našeg kluba rekao bih da podržavam ovaj prijedlog rezolucije. Raspravljamo o pitanju situacije ljudskih prava u Etiopiji. Ponovno, nakon nekoliko mjeseci. I to zbog toga što se u Etiopiji događaju neke stvari kao što su već ljudi spomenuli i jednostavno rečeno krajem prošle godine brutalno je ubijeno 140 ljudi tijekom mirnih prosvjeda u Addis Abebi. Ti ljudi, pripadnici etničke skupine Oromo, mirno su prosvjedovali protiv promjene gradskog plana Adis Abebe i zbog čega bi dakle izgubili svoje pašnjake i bili stjerani iz svojeg tradicionalnog područja. Jasno da situacija ljudskih prava u Etiopiji se pogržava, zbog čega ponovno moramo raspravljati o ovoj zemlji. Dakle, mi smo tijelo koje e, brine situacija ljudskih prava diljem svijeta i potpuno jasno je očito da Europska unija treba prosvjedovati protiv ponašanja etiopske vlasti. Isto tako protiv zatvaranja opozicijskih vođa, ponašanja prema slobodnim medijima i potiskivanja slobode govora, slobode izražavanja. Etiopija je jedna od deset prvih zemalja sa najvećom razinom napada na novinare. Možemo govoriti isto tako o neprofitnom sektoru, o svakodnevnim aktivistima koji završavaju u zatvoru i tako dalje zakonodavstvo ondje je jednostavno takvo da se ne možete baviti nikakvim nevladinim aktivnostima. Imamo također pitanje izbjeglica, klimatskih promjena i to je zemlje potrebna pomoć Europske unije. A pozvao bih komisiju da tu pomoć povežemo izravno sa situacijom ljudskih prava i demokracije u toj zemlji. Pomoći da, no samo ukoliko vlada počne poboljšavati situaciju po pitanju ljudskih prava. Dakle, sada reći ima zastupnica Bastrečeja. Hvala. Dok države članice Europske unije sa preko pola milijarde stanovnika e, čini se da ne mogu raspodijeliti 160 tisuća izbjeglica, Etiopija, siromašna zemlja sa 96 e, milijuna stanovnika, udomila je 700 tisuća izbjeglica, pretežno iz Južnog Sumala, Sodana, Somalije i Eritreje. Istodobno Etiopija ima snažnu ulogu što se tiče imigranata koji dolaze na obale Europe. I ovo je problem koji možemo riješiti samo ako se počnemo nositi sa stvarnim uzrocima imigracije. Pozdravljam zajednički program e, koji se bavi pitanjem migracija zajedno sa Etiopijom. No, e, gospodine Mimica, brine me sljedeće. Imam dva pitanja. Koju ulogu bi ovdje odigrao Europski parlament? U rezoluciji stoji da Etiopija ima ozbiljne probleme sa kršenjem ljudskih prava. Između 2014. i 2020. samo FD će pružiti 745 milijuna eura. Povjereniče, hoćete li razviti alat kojim europski fondovi neće doprinositi e, podržavanju kršenja ljudskih prava u ovoj zemlji? Hvala. E, zastupnica Veržija. Hvala, predsjedavajući. Ovo je prva rezolucija u Etiopiji u deset godina. Međutim, od 2009. godine vlasti su se bacili u represivni sustav. Nevladne organizacije govore o e, subjektivnim kažnjavanjima, kriminalizaciji LGBT i zajednica, represiji homoseksualne zajednice. E, mnogi su se protjeruju zbog nekih e, e, novih graditeljskih projekata i tako dalje. Por toga Etiopija se nalazi, proživljava najveću sušu zadnjih pet godina zbog e, klimatskih promjena. Dakle, imamo buduću humanitarnu katastrofu. 10 do 15 godina treba Eh, milijuna osoba treba humanitarnu pomoć od kojih 5 milijuna djece. U toj zemlji ima 800, više od 800 tisuća izbjeglica. Ona je reprezentativna migratorskih tokova Afričkog kontinenta gdje su svi eh, u teškoj situaciji. Europska unija hoće posredstvom postupka iz Kartuma učiniti od te zemlje jednog od ključnih partnera migratorske politike. Ja u to imam velike sumnje. Tu će doći do pronevjera eh, i može, može doći do zloporaba migranata Etiopija će biti mjesto gdje će se vraćati svi odbačeni izbjeglice iz e, roga Afrike. Svako partnerstvo mora ići poštovanjem, e, posredstvom poštovanja ljudskih prava. Ne može se to napraviti bez napretka demokracije. Da, hitna je situacija za Etiopiju, da, Europska unija je favorizirala puno poštovanje e, raznovrsnosti i raznolikosti Etiopije koje predstavlja upravedno njenih najvećih blaga. Zahvaljujem. Zastupnik Panceri, jedna minuta. Zahvaljujem. Već nekoliko mjeseci stanovnici regije Oromija u Etiopiji prosvjeduju protiv plana proširenja grada Adisa Abebe, što će utjecati na njihov teritorij prošlosti kad bi dolazilo do sličnih situacija, ljudi su morali napustiti svoju zemlju što je dovelo do siromaštva. Situacija je ondje kritična, 140 prosvjednika je ubijeno i mnogi drugi su ozlijeđeni u jednoj od najvećih humanitarnih kriza od 2005. u ovoj zemlji. Iz svih ovih razloga želimo da se ovaj posljednji val nasilja i kršenja ljudskih prava kao i političkog zastrašivanja privede kraju. Naravno, razumijemo da Etiopija pokušava surađivati po pitanju migracija i izbjeglica, međutim, s obzirom da etiopska vlada profitira od fondova Europske unije, mi moramo pratiti korištenje ovih fondova i pobrinuti se da se ne koriste za kršenje ljudskih prava. Zahvaljujem. Vrijeme za predstavnike klubova zastupnika. Prije svega u ime sid zastupnica Gomes. Represija prosvjednika u Adisu Abebi samo je jedan od najnedavnijih dokaza brutalnih politika vlade za ušutkivanje bilo kakve opozicije ili kritičara vlade. Vlada drži svoje stanovništvo pod budnim stanovništvom, hapsi novinare, studente, vođe opozicije, isto tako reže financije organizacije za ljudska prava i tjera ih da zatvaraju svoje projekte. To isto tako krivotvore statistike, nezakonito otimaju zemlju i tjeraju ljude sa njihove zemlje. Sve to događa se uz podršku i pomoć Afričke unije i Europske unije i njenih država članica koji dalje znatno doprinose proračunu etiopske vlade. To izdaje naše vrijednosti i načela i zapravo stvara nestabilnost u ovoj regiji, jer stanovništvo se tjera u očaj i to bi moglo Etiopiju dovesti u situaciju nasilnih ustanaka. Trebamo naučiti na temelju 2011. i arapskog proljeća i održavati odnose sa vladom, ali doista se boriti za demokraciju i poštivanje ljudskih prava, dok je još za to vrijeme. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Jakovčić gospodine predsjedavajući, predug je popis antidemokratskog djelovanja etiopskih vlasti. žao nam je što je to jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu ali s druge strane taj popis koji uključuje zloupotrebu antiterorističkog zakona na način da se korištenjem toga zakona vrši represija nad opozicijom nad novinarima generalno govoreći nad javnošću sve ono što se čini manjinama u etiopiji ne može se zvati demokratskim potezima. također treba istaknuti upravo činjenicu tzv. master plana razvoja addis abebe gdje se ustvari želi oteti e, e, zemlja oromskom području. zato pozivam etiopske vlasti na dijalog s nama sa ujedinjenim narodima kako bismo mogli nastaviti potrebne donacije etiopiji jer želimo dobro ovoj zemlji i želimo dobro njenom narodu. Hvala zastupnica Lopez Sljedeća ima Zahvaljujem predsjedatelju. Prije svega, zahvalila bih se klubovima zastupnika na zajedničkom e, poslu i trudu u osuđivanju represije etiopske vlade. Zahvaljujem na tome što su podigli na uzbunu zbog pogoršanja e, gospodarske i socijalne situacije u na rogu, u rogu Afrike. To naravno dovodi do izbjegličke krize i vrlo je važno zajednički raditi kako bismo se pobrinuli da se ljudska prava u potpunosti poštuju. Međutim, europska odgovornost mora ići dalje od tih e, hitnih molbi. Prije svega imamo i ekonomske odgovornosti, uključujući globalnu trgovinu, multinacionalne kompanije, to sve pogoršava situaciju što se tiče pristupa zemlji i socijalnih prava. Nemojmo koristiti treće zemlje kao zatvore, a istodobno ne prihvaćati svoje odgovornosti za ljudska prava. To sam želja reći Europskoj uniji. Izuzetno je važno vidjeti na koji način se ondje novac troši, jer ga se ne koristi za poboljšanje socijalnih uvjeta i takvi socioekonomski uvjeti moraju biti prioritet, a ne koristiti ih se samo u palijativne svrhe, što se čini da komisija radi. Zastupnik Mamikins. Zahvaljujem Kolege, ovo je jedna od najstarijih i kulturološki bogatijih e, zajednica koja je proživjela e, tisućljećima, ali čini se da je to stvar prošlosti. Jer u proteklih par desetljeća situacija je se znatno pogoršila sa brojnim kršenjima ljudskih prava i šteti nesnoj socioekonomskom napretku zemlji. Događaj vezano uz širenje municipalne granice Adisa Abebe samo jedan od posljednjih događaja. Borba protiv prosvjednika, ograničavanje medija, građanskog društva, politička podzastupljenost većine političkih grupacija jednostavna je stvarnost današnje Etiopije. Europska unija veliki je pružitelj pomoći sredstava Etiopije i mora se učinkovito pozabaviti ovim pitanjima koristeći sve raspoložive instrumente na raspolaganju. Etiopija ima potencijala za postati mnogo više nego što je danas, a naš zadatak je pružiti im pomoć. No trenutna situacija e, ne ide nikome na korist i mora se promijeniti što je prije moguće. Dobro, dolazimo do Catch the Eye, spontanog javljena za riječ, zastupnik Polčak. Hvala predsjedatelju. Zajedno s kolegama i ja sam uvjeren da represivne aktivnosti usmjerene protiv civila ili novinara ili političkih zatvorenika te sve prisutno siromaštvo nisu lijep prizor i slika vlade Etiopije. Izbjeglička kriza možda je zapravo samo vrh ledenjaka koji se sastoji tih problema i zbog toga etiopsku vladu moramo jasno podsjetiti na nešto e, što bi trebalo biti očito da je to vlada jedne demokratske zemlje a da je vrijeme antičkih carstava daleko prošlo. Zbog toga bismo trebali izraziti osudu, što bi se također trebalo odraziti i u pružanju naše razvojne pomoći. Zastupnik Farija. U protekla dva mjeseca etiopska vlada ubila je 140 prosvjednika, koji su mirno prosvjedovali. To su bili ljudi e, čija je zemlja oteta, pretežno poljoprivrednici. Od 2011. E, dolazi do ovakvih događaja, do ubijanja studenta koji su također prosvjedovali protiv ovog plana. A visoka predstavnica Federica Mogherini trebala bi se konstruktivno angažirati u pokušajima da promijeni situaciju. Vlada u Etiopiji najavila je da planira povući ovaj plan i da će pokušati ostvariti socijalni mir, no ne bismo trebali e, pustiti se da budemo prevareni ovakvim izjavama. Europska unija mora upotrebiti sve mehanizme na raspolaganju kako ne bi upala u zamku etiopske vlasti. Zahvaljujem. U ime komisije povjerenik Mimica. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici Europska unija i države članice održavaju redoviti otvoren dijalog s Etiopijom o pitanjima vezanim uz demokraciju i ljudska prava. Naša dosljedna poruka je da ekonomski, socijalni razvoj mora ići ruku pod ruku sa političkim i ljudskim pravima kako bi to bilo održivo. Snažno građansko društvo, sloboda izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja ključni su za stvaranje prosperitetnijeg, sigurnijeg e, okruženja i gospodarski bogatije zemlje. U tom kontekstu Europska unija pomno prati događaje u romi pokrenuti, pokrenute širenjem administrativnih granica Adisa Abebe. U regiji Amhara također je došlo do etničkih sukoba što nije toliko popraćeno u medijima, ali što je također dovelo do žrtava. 23. prosinca prošle godine Europska služba za vanjsko djelovanje i njezin govornik pozvao je na mirno rješavanje sporova. Ovi događaji pokazuju važnost konstruktivnog dijaloga kako bi se mogli nositi sa problemima. Tražimo jasnoću vezno sve činove nasilja i zloupotrabu te odnos prema prosvjednicima. Ovo smo već izrazili u Adisu, a nedavno je u Briselu u odnosima sa gospodinom Teresom Ahanom koji je posjetio visoku predstavnicu Mogherini 13. siječnja. On nam je rekao da master plan iz Adisa Abebe jest odbačen, a Etiopija se sada suočava s mnogim drugim izazovima gdje također surađujemo sa vladom. Situacija se dramatično pogoršala u proteklim desetljećima a sada utječe na preko stotinu milijuna ljudi. To je izazov za smanjenje siromaštva, pružanje usluga i stvaranje radnih mjesta. Učinci dvije suše i elninja ostavili su 10,2 milijuna ljudi gladnima, uz 8 milijuna koji već jesu uključeni u vladine programe E, protiv siromaštva. To sve utječe na gospodarski, socijalni razvoj ove zemlje, a Europska unija u tom kontekstu pruža i nastavit će pružati političku i financijsku podršku za poboljšanje situacije ljudskih prava u Europi, ali isto tako da se paralelno podupere napor vlade u borbi protiv siromaštva u humanitarnim pitanjima i razvoju zemlje. Europa je najveći korisnik 11. 11. omotnice e, bilateralnih odnosa koja se nadopunjava sa regionalnim i tematskim programima te hitnim operacijama iz Fonda za stabilnost kojima se bavimo uzrocima protiv uzrocima migracije i raseljavanja unutar Afrike. Europa i dalje ima politiku otvorenih vrata i najveća je zemlja u Africi koja prima izbjeglice, preko 700 tisuća. U Europskoj uniji nastavit ćemo pružiti podršku za ovakva pitanja kroz program regionalnog razvoja i zaštite za rog Afrike kao i kroz nedavno potpisani zajednički program o migracijama i mobilnosti. Etiopija je važan partner Europske unije u mnogim područjima. Migracija, klimatske promjene, regionalni mir i stabilnost, da ih navedem tek na kolecinu. U svim tim aspektima postoji konstruktivan angažman zbog njihove važnosti Europi, isto tako zbog važnosti Etiopiji i cijeloj regiji. U istom smjeru Europska unija će odlično nastaviti naglašavati važnost ljudskih prava u Etiopiji i podržavati zemlju u poštivanju temeljnih sloboda njihovih građana. Zahvaljujem. Hvala, dziękuję bardzo panie komisarzu. E, otrzymałem... Hvala vam povjereniče. Primio sam sedam nacrta rezolucije. Sada zaključujemo ovu raspravu i glasat ćemo odmah nakon sljedeće rasprave kroz par desetina minuta. Sada prelazimo na sljedeću točku. Predajem riječ autorima rezolucije. Prvi je gospodin Škrlic, ima riječ na dvije minute. Ovo što radite je apsolutno kršenje pravila nas je ovdje 40-45 od 751 zastupnika. Možete li mi objasniti, predsjedavajući, zašto oni koji su se potrudili ostati ovdje, zašto nam nije dopušteno da govorimo u okviru slobodnog javljanja za riječ? I koji god bio razlog da nam ne date riječ, zar ne mislite da bi bio minimum kolegijalnosti da nam kažete unaprijed za kakav ste se to postupak odlučili i da li ćete nam dati ili ne